članovi diljem doma su priznali njene velike zasluge u smislu služenja u Jedinom kraljevstvu. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Da, to je činjenica. I doista to ćemo i na odgovarajući način naglasiti. Moramo usvojiti zapisnik sutrašnje sjednice i tekstove. To ste sve zaprimili, imali, mi, imali komentara vezni uz to? Ne. Onda možemo nastaviti. Jedno priopćenje. Zaprimio sam od vijeća